Uvaženi kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Četvrtak je, svi žele uhvatiti e, svoj vlak e, ili avion, tako da počnimo s radom. Prvo jedno priopćenje. a ono glasi ovako. U skladu s pravilom 1.66 poslovnika predsjednik je odlučio da izrekne kaznu gospodinu De Hrafu za njegovo ponašanje na zasjedanju 26. listopada 2015. i oduzet će mu se dnevnica za pet dana odluku smo već priopćili dotičnom zastupniku. U redu. A sada prelazim na rumunjski. Od ECR-a e sam dobio